Nastavljamo znači sa zasjedanjem. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava komisije o presudi suda Europske unije od 8. travnja o čuvanju podataka. Najprije ću zamoliti povjerenicu Maustrom da, da kaže nekoliko riječi. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo, želim vam dobru večer i zahvaljujem na ovoj prilici da raspravimo o presudi suda Europske unije od prije nekoliko dana. Komisija pozdravlja odluku suda o e, valjanosti direktive o zadržavanju podataka. Presuda potvrđuje neke od kritičkih zaključaka iz evaluacija komisije iz 2011. o provedbi te direktive i o tome smo raspravljali sa e, pravnim odborom prije nekoliko, prije nekoliko vremena. Sud je odlučio da direktiva o zadržavanju podataka ne ispunjava načelo proporcionalnosti te da je trebali ponuditi više mehanizama zaštite. Zatim sud isto tako kritizira upotrebu strane nacionalnih tijela, zatim definiciju ozbiljnog e, kaznenog dijela, vrijeme zadržavanja informacija te lokaciju e, tih podataka te potrebu da se diferenciraju između pojedinaca te e, onih aktivnosti koje vode prema kaznenim djelima te čuvanja e, povjerljivosti. Komisija je također e, smatrala da neke od ovih točaka nisu dovoljno dobro kritizirane. Istovremeno sud smatra da direktiva ne utječe negativno na temeljna prava, no sud naglašava potrebu da se štiti načelo proporcionalnosti te da se definiraju stroga, strogi uvjeti. Isto tako priznaje da neka ograničenja na temeljna prava mogu biti opravdana u smislu e, legitimnosti i općeg e, interesa, a to je borba protiv e, ozbiljnih kaznenih djela poput terorizma. U komisiji smo već počeli sa razmatranjem je li potrebno pripremiti novi zakonodavni prijedlog. U tom slučaju to će biti zadatak sljedeće komisije. Sud, presuda suda naglašava potrebu da se vrlo brzo usvoji reforma o zaštiti podataka te e, propise o e, provedbi zakona. Hvala vam. A sada riječ gospodin Weber. Predsjedniče, dragi kolegice, povjereniče, e, ova presuda, mislim da presuda Europskog suda, mislim da je Europa dalje porasla Važno je da parlament i vijeće ministara e, radi, ali kontrolira nas suda, sud. E, to je dobro da takova kontrola postoji. Građani, građanska prava se štite putem Europskom suda pravde. Zakonodavac ne stoji iznad e, temeljnih prava. To je iznimno pozitivno. E, mislim da zastupnici moraju podcrtati da i nacionalni sudovi moraju uzeti na znanje ovaj signal. Mislim da je to e, signal da pravna država u Europi funkcionira. Ova presuda e, nam pokazuje koliko je važna povelja o temeljnim pravima. Kao zastupnici parlamenta, kao europci moramo biti ponosni na ovu e, e, zbirku temeljnih prava Um, koja uh, štiti uh, privatnost uh, i kao i slobodu vjere i izražavanja kao i mnoge druge slobode. Mi moramo biti ponosni na katalog naših vrijednosti. Usprkos tome, dragi kolege i kolegice, postoji još uvijek jedan problem a to je da Europa stoji još uvijek pod pritiskom terora teror e, ne možemo zbrisati sa svijeta, on postoji. E, još uvijek imamo mnogo ubijenih, u Europi imamo mnogo ubijenih, mnogo žrtava, s time su povezane sudbine, e, razorene obitelje i tako dalje. Država također ima zadaću da građane štiti protiv ovog terora E, e, moramo to naglasiti da je ta prijetnja još uvijek prisutna Teror kao i prijašnjih godina e, koristi sve tehničke mogućnosti. Bomba u Madridu je upaljena preko mobilnog telefona. Protiv toga se države moraju braniti, e, e, uključujući i Europol. Savezni kazneni sud u Njemačkoj se naravno E, bori protiv toga, mi imamo podatke, prikupljamo podatke i stoga smatramo da imamo jednu reviziju. Europski sud e, e, dozvoljava da zadržavamo podatke. radi se o uvjetima. Stoga molimo komisiju da dade jedan novi prijedlog E, e, koji će uzeti u obzir ova promišljanja Europskog suda. E, pitanje je kako dugo se zadržavaju podaci. Moramo imati jedan rok za to, trebamo definiciju pod kojim kaznenim uvjetima se ti podaci moraju dati na raspolaganju. A isto tako moramo imati zakonske mogućnosti da do tih podataka dođemo. Komisija je još do liste, listopada na dužnosti, ima svoj mandat, On, ona će dalje e, raditi svoj posao u Brislu, pa molimo da dalje radi na jednom novom prijedlogu koji će onda dati na stol. Zašto je potreban novi prijedlog? Nemamo stanje bez propisa. Nacionalni propisi su još na snazi. E, e, a mi želimo zadržati temeljna prava koja mora odrediti Europska unija. Ona mora dati e, okvir. Ne možemo imati kaos da svaka zemlja ima svoje propise. To ne može biti u interesu zaštite temeljnih prava u Europskoj uniji. mi jako poštujemo e, sud pravde, ali ta, moramo imati i svoje prijedloge. Hvala lijepa, gospodine Weber. E, prihvaćate li e, plavu kartu gospodina Murphya? Hvala lijepa. Hvala vam i hvala što ste prihvatili plavu kartu. Znam da ste rekli da je terorizam korisan alat, ali je li to koristan alat i za vaš klub, za komisiju, za sve one u Europi koji žele e, narušiti demokratska prava ljudi, pravo na privatnost, koji žele iskoristiti rat protiv terorizma kao izliku da učine ovako što? dragi kolega, nitko ne zloupotrebljava terorizam kao argument, ali je neoprezno da ignoriramo opasnost od terorizma. Time igramo na karte terorista. Zaštita temeljnih prava mora ići ruku pod rukom s borbom protiv terorizma. Dajem riječ gospođu gospođi gospodin Morales ima riječ, oprostite. I Ne smeta mi što ste me pomiješali sa gospođom Interveld. U ime socijalista i demokrata dajte mi nekoliko sekundi. Direktiva o zadržavanju podataka je usvojena u vrlo teškim trenucima. Iako smo mi kao klub pozdravili e, ovu odluku, to je usvojeno u trenucima kada je terorizam, kada je bilo jako puno terorističkih e, napada. No, nije to jedini razlog zbog kojega je to važno. Jako je puno problema bilo u tom trenutku i ti su riješeni. I to želim reći da naš klub zastupnika to shvaća. E, sud Europske unije smatra da ova pravila više nisu u redu i da je vrlo važno uspostaviti E, ravnotežu između e, zaštite ljudskih prava i zaštite građana od kaznenih djela u današnjem digitalnom dobu. Zadržavanje podataka mora u svakom trenutku biti razvjerno riziku. Ova presuda kaže da se podaci dalje mogu zadržavati, da možemo ih koristiti u rješavanju e, terorističkih opasnosti, ali ne smijemo prikupljati E, te podatke kao što smo to činili u prethodnim godinama. I to je jako važno. Mm, direktiva o e, zadržavanju podataka nije ispunila svoj glavni cilj, e, a to je poštivanje temeljnih ljudskih prava koje postoje u našem pravnom okviru. U postmodernom razdoblju ova presuda zapravo zabranjuje masovni nadzor, koji zapravo jasno krši osnovna ljudska prava na e, zaštitu podataka i privatnost i svako kršenje takvih podataka mora biti jako dobro opravdano. Osim toga potrebno je imati jasnu definiciju ozbiljnog kaznenog djela te uspostavljen sustav kojim će se kontrolirati pristup podacima te sustave odobranja. Vidjet ćemo sada što će se dogoditi dalje. Za nas u parlamentu ovo je prilika da vijeću naglasimo važnost da se postigne sporazum o tekstu o paketu zaštite podataka i to posebice o provedbi zakona. Na tome moramo inzistirati i u svjetlu ove presude. Europski parlament je već dao svoj stav i sljedeći korak u ovoj raspravi je dovršetak ovog zakonodavnog paketa. Nakon raspravlje u, i nakon istrage u odboru Libe o masovnom nadzoru, to smo već rekli, no još jednom smo, eto sad u parlamentu, smatrali da korisno reći e, vijeću, poručiti vijeću da moramo što prije usvojiti paket o zaštiti podataka i naravno u svjetlu ove presude Suda Europske unije. Hvala, a sada gospodin Hvala vam predsjedniče. Najprije bih htjela skrenuti vašu pozornost da Vijeća opet nema, nema predstavnika vijeća i to je stvarno tužno budući da je upravo vijeće to koje je 2005. vršilo pritisak na ovaj parlament da požurimo zakonodavni paket u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. I danas vidimo te rezultate. ti su zakoni, ti su propisi bili loši. Ja sam glasala protiv tog zakona i ne želim reći, reklam sam vam, i neću to reći, ali mislim da bismo trebali učiti iz tog iskustva. Nije na sudovima da ispravljaju ono što smo mi pogriješili. Mi bismo od početka trebali raditi dobre i pravno osnovane politike, a ne politike koje su političke pri, mm, odgovarajuće, već one moraju biti čvrsto utemeljene na zakonu. Prije nego što se okrenem na nacionalne zakone htjela bih reći da smo čekali na stvarnu evaluaciju godinama i zemlje članice do danas nisu pružile nikakve dokaze ni ništa dokaze dakle da je zbog ovoga naš svijet sigurniji i upravo zato to masovno zadržavanje podataka sud smatra da je nerazmjerno a sada nekoliko riječi o učinku. Najprije bih htjela čuti od komisije o procjeni i zanima me je li ta procjena bila jednoglasna. Htjela bih čuti e, procjenu o učinku na nacionalne propise. E, ispada da se zapravo, da se direktiva ne primjenjuje automatski. No, sud tvrdi da osnova, ako su osnove za direktivu nerazmjerne i nisu dobre, na koji način onda nacionalni zakoni koji transponiraju tu direktivu, kako to onda može biti razmjerno? A neke zemlje članice su odbile e, prihvatiti tu direktivu i to na primjer nizozemska. Nizozemska čak ni nema ustavni sud koji bi mogao provjeravati je li ta direktiva u skladu s ustavnim sustavom. Ako podaci prikupljeni kroz preko tih nacionalnih e, propisa ako ih koristi europol da li to znači da onda i europol krši propise što ako telekomunikacijske tvrtke jednostavno odbiju e, nastavljati prikupljati i skladištiti podatke prema nacionalnim propisima što onda i još bih htjela čuti što što komisija smatra koje će biti posljedice za ostale programe poput Eurodanka, Swifta, license za registracijske e, tablice i tako dalje. Europska komisija trenutačno financira nacionalne sustave za e, skladištenje tih podataka u 14 zemalja članica. Da li onda smatrate da je to financiranje nezakonito? Te još pitanje komisiji i gospodinu Weberu. Da, mi želimo da naši građani budu sigurni, gospodine Weber ali sa učinkovitim zakonima a do sada doista nismo vidjeli dokaz o učinkovitosti direktive o zadržavanju podataka. Stoga hoće li komisija razmisliti o novom pristupu sa pametnijim načinom osiguranja sigurnosti građana? Hvala vam. Prihvaćate li plavu karticu od gospodina Webera? Gospođo Inpelt? Draga kolegice, u prvom redu ja sam obranio to što sam e, podržao e, izvještaj, e, direktivu. Mi trebamo tu direktivu. Ako nemamo novog prijedloga komisije, ako nemamo novog prijedloga komisija, onda ćemo imati nacionalni kaos. Ako pogledamo britanski model, manje zaštite podataka. Liberali, želite li novi prijedlik kako bismo primijenili zaštitu temeljnih prava? rado bih da mi odgovorite na to. Mislim da je problem upravo suprotan. Mislim da je neprihvatljivo da države članice ne opozivaju svoje nacionalne zakone, a koji e, jasno krše e, e, temeljna prava. Vi želite pranje politike. Ja ponavljam što sam ranije rekla. Mi imamo zakone trebamo zakone koji će e, osigurati građane e, vi koji branite e, zadržavanje podataka ja sam pozvala komisiju ako ste me služali da, da, da li će komisija dati prijedlog s novim pristupom pametan zakon koji će štititi i građane i temeljna prava Sada idemo dalje sa gospođom Zagandini, s Argentini. Hvala vam predsjedniče. U proteklih deset godina vidjeli smo suludi porast želje za prikupljanje, podataka. I to je bilo popularno i prema i među političarima. No, sada je postalo posve jasno svima nama da europsko zakonodavstvo o zadržavanju podataka kao takvo nije smjelo nikada ni postojati. Sa, svi oblici masovnog nadzora se moraju vrlo brzo revidirati. Tako da mislim da zapravo ovaj sporazum nije zakonit. Što se a to je i situacija sa SAD-om, Kanadom, Australijom i Koreom. Isto tako smatram da komisija i zemlje članice poput moje razmisle o osnivanju nacionalnih PNR sustava koji zapravo nisu u sklopu ovih e, režima za zadržavanje podataka. I nadam se da će isto tako Europska unija e, zaustaviti e, slanje podataka o našim bankovnim transakcijama SAD-u, zato što očito je da se previše toga šalje, zadržava i naše bi tajne službe trebale ispunjavati e, osnovno načelo, a to je dakle osnovna zaštita građana i prava na privatnost. Važno je da shvatimo da moramo uzeti ovaj E, ovo zakonodavstvo i da to moramo revidirati. Nizozemski ministar vanjskih poslova bi to mogao učiniti u nekoliko tjedana, no vjerojatno neće. A ja bih pozvala tvrtke da prestanu čuvati te podatke o našim mailovima, o našim telefonskim pozivima, to je doista suludo. I mislim da je jasno da nas na taj način zasigurno neće dovoljno učinkovito zaštititi E, zapravo će dovesti do toga da će naši građani podizati tužbe protiv nas ako nešto ne učinimo kako treba. E, presuda suda je e, najznačajnija presuda za zaštitu ljudskih prava. Pristup Europske unije konvencije o ljudskim pravima Eh, je eh, svakako potrebno. moj klub eh, se zahvaljuje Austriji, Irskoj i drugima koji su potakli ovu raspravu. Presuda je vrlo važna i ona zasjenjuje sve druge presude. E, ova direktiva je e, ukinuta kao u cijelosti. Ona više ne postoji, ona više ne važi i ne može se reformirati. Sud kaže jasno da e, nikakav cilj ne može opravati zadržavanje podataka jer je to zadiranje u temeljna ljudska prava e, cjelokupne e, e, svih stanovnika Europe. To izuzeća od ovog su moguća samo u iznimnim slučajevima ovo ludilo o sigurnosti zahtijevam sve uredbe koje e, traže zadržavanje e, podataka e, to se tiče Europola, to se tiče Eurotaka i sudova i tako dalje koji zadržavaju razno razne podatke imamo SWIFT ugovore sa trećim zemljama moramo iskoristiti priliku da pojasnimo da to u Europi ne može postojati. I u drugim državama članicama se moraju ukinuti sve, svi propisi koji dozvoljavaju zadržavanje podataka. E, stoga potičemo komisiju da dade inicijativu i da kazne države članice koje se ne ponašaju u skladu sa prijedlozima. E, sada imamo e, pravnu osnovu da djelujemo mi danas možemo e, imamo i jasni stav o tome hvala hvala lijepa sada imamo gospodina Vosa hvala lijepa predsjedniče e, gospođo povjerenice e, presuda europskog suda je dobra ona nam daje mogućnost ona daje mogu, eh, ona pokazuje što je moguće zadržati a što nije moguće eh, zadržati ne mogu prihvatiti da je samo zaključak to da eh, nećemo dobiti prijedlog o zadržavanju podataka situacija u vezi s prijetnjama terorizmom i tako dalje se pogoršava E, imamo rupe u sigurnosti, one još uvijek postoje i u cijeli SWIFT dosije ih navodi. E, prema tome, e, zašto to ne važi i u Europskoj uniji? Ne mogu prihvatiti to da uz pravo na slobodu u povelji temelj, o temeljnim pravima imamo i pravo na sigurnost kao što to i kaže e, sud e, suzbijanje teškog kriminala uključuje i osiguranje javne sigurnosti ne mogu to prihvatiti ni to da E, kazneno gonjenje koje je monopol e, država članica da to u mnogim slučajevima nije moguće. E, da li ćemo sada ići na samo inicijativno pravosuđe gdje država članica ne može goniti teška kaznena djela? Vrlo je sumnjivo kada E, sudovi i policija ne mogu djelovati u određenim situacijama e, e, a znamo koje su danas tehničke mogućnosti prema tome našu zaštitu moramo podići na jednu vrlo visoku razinu jer to je stvarnost, a mjere moramo prilagoditi e, stvarnosti. Bez jednog e, zakona u tom smislu to ne, e, ne možemo postići. Moramo građanima uliti povjerenje u cjelokupnu pravnu državu ja ne podržavam ovo mišljenje jer e, opravdani interesi žrtava ovdje nisu uzeti u obzir. Mi ih ostavljamo da se sami brinu za, za sebe. Moramo imati ravnotežu između interesa građana da brane svoja prava, a s druge strane omogućiti kazneno gonjenje e, e, počinitelja E, moramo e, sve iskoristiti kako bismo to omogućili. Hvala vam gospodine Vos, prihvaćate li plavi karton? Malo kasnimo. Zbog velikog broja plavih kartica, molim vas onda samo pitanja, gospođo Inveld, izvolite. Dragi kolega Vos, da li tvrdite da sud Europske unije nije razmislio o sigurnosti europskih građana. Možete li nam, molim vas, pružiti, i doista bih htjela čuti odgovor na to pitanje, možete li nam, molim vas, pružiti, nakon osam godina što to tražimo, možete li nam pružiti dokaze o učinkovitosti masovnog skladištenja osobnih podataka? ovdje ne govorimo samo o našim telekomunikacijskim podacima, govorimo o svoj sili podataka koji nisu spriječili terorističke napade. E, I moje pitanje ide u istom pravcu ako gledate presudu e, točka 59. E, tu se jasno kaže da skladišnje podataka E, da e, se da se time može spriječiti e, počinjanje terorističkih djela. Da li tvrdite ozbiljno da sudovi ne mogu goniti takove prestope? U prvom redu cijele ove, e, ovi e, podaci o komunikacijama, oni, e, oni ne postoje, mi se njima ne možemo služiti i ništa ne možemo dokazivati i upravo se o tome radi. Naravno možemo tražiti pojašnjenja ili ne, kontrolu, ali radi se i o tome da se stvari provode u djelo da vidimo tko je e, počinio neko djelo moramo imati kažnen, kazneno gonjenje e, prekršaja što se tiče suda e, zadaća je suda da se drži zakona i temeljnih prava a ne, ne da ide iznad toga i da razmišlja o tome što bismo još mogli učiniti presuda ne povlači granicu gdje počinje, a gdje prestaje sigurnost građana. Hvala lijepa. Sljedeći e, govornik je Lopez Aguilar, dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedniče. Prije manje od tjedan dana Europski sud u Luksemburgu je proglasio nevaljanom direktivu o zadržavanju podataka iz 2006. godine i jasno sam kao pravnik i kao predsjednik odbora za slobodu i, i sigurnost Europskog parlamenta da je to odlična vijest za milijune europskih građana i iz pravnih razloga, ali i zbog demokratskih, socijalnih i političkih razloga. Zbog pravnih razloga zato što je sud dao presudu koja je jasna. E, sud je potvrdio svoju predanost e, pravima Europi e, prava i Europi slobode. I naravno potvrdio je važnost kriterija proporcionalnosti. Tako da masovno prikupljanje podataka je u potpunosti nekompatibilno sa temeljnim pravima čovjeka. I sud kao parametar valjanosti koristi e, povelju o Europsku povelju o ljudskim pravima. Tako da zapravo potvrđuju svoju ulogu Ustavnog suda Europske unije koji je predan zaštiti temeljnih prava. I to je odlična vijest ali to je dobra vijest i zbog političke, demokratske i socijalne naravi. Zato što oni koji žele smanjiti Europsku uniju, svesti zapravo Europsku uniju na ne beskrajnu raspravu o unutarnjem tržištu, o financijskom tržištu ili o samo monetarnoj uniji ili u najboljem slučaju gospodarskoj uniji, svi oni moraju znati da ta unija ima, mora poštovati osnovne slobode i osnovna prava i da se ta Europa mora brinuti za ta prava. I zbog toga je jako važno znati prije nadolazećih izbora da imamo još zadatak. Zadatak unaprijediti prava Evropljana, a to je zaštita privatnih podataka i sigurnost njihovih komunikacija. I ovaj parlament mora braniti temeljna prava. Govornik je prekinut. Hvala vam gospodine Lopez Aguilar. Još vas jednom molim da se držite vremena jer kasnimo. Sljedeća govornica je gospođa Ludford. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Presuda suda je iznimno važna za zaštitu ljudskih prava i privatnosti i ona određuje granice toga što je dopušteno e, u smislu obrane i e, sigurnosti e, kada je riječ o kršenju upravo prava na privatnost. To stanje je sada postalo još složenije u ovo doba internetske komunikacije kao članica e, kluba zastupnika liberala snažno sam se suprotstavila donošenju direktive e, unatoč preporukama izvjestitelja mog kolege. E, dakle, to je bio klasičan primjer pranja, da tako kažemo, politike E, ta direktiva je progurana i Charles Clark iz stranke laburista u Velikoj Britaniji također je uspio postići e, da e, ovo ne postane britansko pravo, ali je progurano kroz e, Europski parlament zahvaljujući uroti pučana i e, socijaldemokrata. Dakle, to je doista stravičan primjer donošenja europske politike. E, čuvanje podataka o komunikacijama svake pojedine osobe je stravično kršenje e, ljudskih prava i ova presuda e, je naprosto neka dakle ovom presudom smo dobili ono što smo se zalagali još 2005. godine. Vlade u svakom slučaju moraju moći zaštititi svoje građane od ozbiljnih kaznenih dijela i terorizma, ali e, oni ne smiju zadržavati podatke samo na temelju sumnje. To je nesrazmjerno i upravo to je ono što je sud rekao. Dakle, takvo špioniranje građana kao i bezbrojni mehanizmi nadzora nad kojima ne postoji odgovarajuća kontrola ne mogu se opravdati jednostavno borbom protiv terorizma i ozbiljnog kriminala. Dakle, ne možete se pozivati na borbu protiv kriminala kako biste opravdali takve nesrazmjerna ograničenja sloboda. Znam da je sud posebice bio kritičan prema tome što direktiva ne traži traži niti izdavanje sudskog naloga prije nego što se podaci počnu zadržavati. Sud vrlo jasno iznosi svoje mišljenje i doista e, na dobar način baca svjetlo na ovo što se događa sa sve većim i većim prikupljanjem podataka, odnosno sve većim i većim nadzorom. E, doista e, se veselim što ćemo vidjeti na koji će način ovo utjecati na PNR i SWIFT sporazume. Ponosim se radom koji je Europski parlament napravio u ovom području postavljajući pitanja, odnosno izazivajući E, praksu, e, osobito gospodin e, Morales koji se istakao i svojim radom 2005. godine. Hvala vam lijepo na izlaganju, a sada gospođa Lunaček. Hvala lijepe predsjedniče, povjerenice. Odluka 8. travnja, to je prije bilo prije nekoliko dana, odluka suda je u stvari oslobađanje za e, građanska prava za 500 milijuna građana. Europski sud, kako je već rekla e, moja kolegica Judit, e, odluka je protiv straha, a u prilog očuvanja temeljnih prava. Zašto je to uopće sve počelo? Početkom 2012 kada je moj zeleni kolega Albert Steinhauser e, za, e, se odlučio da kod e, Austrijskog ustavnog suda uloži žalbu protiv skladištenja podataka. Za nekoliko mjeseci je došlo preko 11.000 potpisa u, kao potpora i to je bila najveća e, ustavna tužba u Austriji. Austrijski ustavni sud je dopustio tu tužbu, tu žalbu na osnovi koje je danas već e, spomenuta. Kršenja e, prava, kršenje privatnosti, borba protiv, a time se ne pomaže borbi protiv ozbiljnog kriminala E, a kada je bilo pozitivnih e, učinaka ti e, slučajevi nisu zapravo sigurni i to je neproporcionalno. Vrlo mi je drago da je europski Austrijski sud došao Europskom ustavnom sudu i i podupro je žalbu građana reklo, rekavši da je to neproporcionalno i nepotrebno masovno skladištenje osobnih podataka treba biti prekinuto. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Veržija. Hvala gospodine predsjedniče da e, direktiva i ova e, je bila e, usvojena u 2005. i 2004 ozbiljni kriminalitet naravno zahtjeva da se zaštiti građanstvo, ali ne na bilo koji način. Moramo poštovati temeljna ljudska prava a poštovati i načelo proporcionalnosti, razmjernosti. E, skladištenje je bilo e, nesrazimeno i tako su razne telekomunikacije mogle zadržaviti e, razne podatke zahvaljujući visokoj tehnologiji. Prema tome, to je nadzor masa koji se uspostavio i mi znamo E, da, da to nije dobra metoda. E, policijske službe same kažu samo ciljani pristup je učinkovit i stoga trebamo naći onu slavnu ravnotežu. Nevladine organizacije su protestirale protiv mjera koje e, i zadržavanja koje krše temeljna prava građana E, pa je došlo do raznih ustavnih tužbi jer e, e, su građani ustanovili da takovo zadržavanje nije sukladno ustavno. Trebamo zaštititi privatnost i time dovesti u pitanje masovno skladištenje osobnih podataka E, time sud odgovara na naše zabrinutosti e, države članice e, moraju sada ukinuti neke svoje zakone ako žele biti usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije. Mislim da moramo e, istom žestinom braniti e, temeljna prava. Ne možemo imati represivne mjere, uključujući i to je već rekao. E, imamo sporazum Svit i tako dalje. Svi međunarodni sporazumi moraju biti suspendirani ako krše temeljna ljudska pravda E, Unija i države članice moraju u svojim mjerama biti usklađeni, a to će naravno cijeniti naši građani. Nadam se da ćemo u tom smjeru i napredovati. Hvala lijepa. Idemo dalje sa gospodinom Kelijem. Izvolite. Uh, Mislim da oni koji su glasovali za ovu direktivu se mogu složiti. Trebamo naravno razmotriti ovu presudu, trebamo je pozdraviti i uzeti u obzir. Um, jedan od uh, predmeta koji su pokrenuli ovo je predmet koji se vodio pred uh, Visokim sudom u Irskom kao i predmet pred Ustavnim sudom u Austriji. Mislim da se oko ovo ne treba uzrujavati jer ono prvo što mi uvijek želimo ostvariti jest uh, zaštititi temeljna ljudska prava. Naravno u Europskoj uniji to je poglavito važno. Eh, kako vidimo u ovoj presudi, tu stoji da borba protiv ozbiljnih eh, zločina, najme da su sud smatra da donošenjem direktive o zadržavanju podataka su europski zakonodavci e, nadišli svoje ovlasti i također smatraju da ozbiljno miješanje direktive u pitanje temeljnih ljudskih prava je e, sada e, takvo da nadilazi ono što je nužno učiniti. Dakle, treba razmotriti ovu sudsku presudu i treba se pobrinuti da direktivom ne činimo ono što sud kaže da činimo, odnosno da ne nadilazimo ono što je nužno a oni dijelovi podataka, odnosno oni načini e, zaštite podataka koji se provode i koji ne nadilaze te limite e, su u zakoniti. Hvala vam što ste poštovali vrijeme, gospođa Guillaume. E, gospođo povjereniče, u tijeku posljednjih godina naš parlament je uvijek štitio osobna prava i privatnost. Sud u Luksemburgu e, nam pokazuje da nismo sami u toj borbi. E, sud je potvrdio legitimnost naših napora e, i vidio je da da zadržavanja podataka nije uvijek srazmjerno dakle korištenje e, tih osobnih podataka e, predstavlja kršenje osobnih prava. E, Evropska komisija je to potvrdila svojim, svojom evaluacijom. Mi radimo u kontekstu velikog prikupljanja podataka, velikih tehnoloških mogućnosti koje su posljedice? E, to je jedna e, snažna poruka e, vijeću da moramo zaštititi osobne podatke kako bismo bolje zaštitili europske građane i vratili povjerenje u europske institucije E, zadržavanje osobnih podataka je u mnogim slučajevima nedopustimo. Naravno, e, teški kriminal je veliki problem, ali moramo misliti i na zaštitu prava europskih građana. E, mi očekujemo od buduće komisije, to je novi tekst. Tome se nadamo. Hvala. Sada imamo gospođu Wikström. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Europski sud je objavio svoju presadu vezanu uz zadržavanje podataka i e, ta presuda je posve jasna. Posve je jasno da zakonodavstvo doneseno u našim državama članicama se sada mora revidirati i da se podaci smiju zadržavati samo unutar vrlo jasno sročenih ograničenja koja će biti u skladu s ovom presudom. Kad je riječ o pohrani podataka o načinu na koji se podaci sada pohranjaju zabranjuju to jednostavno nije kompatibilno sa temeljnim ljudskim slobodama. E, doista pozdravljam jasnoću ove presude koju je donio sud. E, mi smo si postavili letvicu vrlo visoko kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i osobnih sloboda i naravno Europski sud mora učiniti isto i zato sada moramo i svoje zakone poboljšati u skladu s time prikupljanje e, podataka elektroničkim putem ne smije se događati bez neke sumnje. Treba također revitirati i provedbeno zakonodavstvo u državama članicama. Države članice moraju uzeti u obzir presudu suda i napraviti reviziju vlastitoga zakonodavstva. Na kraju pojavljuje se još jedno pitanje, a to je hoćemo li donositi propise kroz europske direktive ili uredbe. Uredbe su izravno primjenjive u državama članicama, a direktive se moraju prenijeti u države članice. Taj je postupak vrlo zahtjevan kad trebate provjeriti jesu li direktive prenesene na odgovarajući način. Zato mislim da bismo u budućnosti trebali raditi na uredbama. E, gospodine predsjedniče, doista e, pozdravljam činjenicu da će komisija vratiti novac Švedskoj. Švedska je svojedobno platila kaznu zato što se smatralo da e, nije dobro ili u vremenu u kojem je trebala prenijela ovu direktivu. Hvala vam, gospodin Šliter i ja pozdravljam činjenicu da osam godina nakon što sam e, ja izgubio glasujući protiv ove direktive smo sada dobili ovu odluku. Ovaj e, postupak je iznimno skup idiotski i iznimno štetan. Osam godina smo izgubili. Izgubili smo ih jer nismo e, slušali savjetnika za zaštitu podataka. Njegovi savjeti su bili dobri, ali mi smo ih zanemarili. Srećom presudu suda ne možemo zanemariti i nadam se da će se komisija pobrinuti i provjeriti e, da sve zemlje ukinu svoje e, neispravne zakone, odnosno da poštuju ljudska prava i povelju o ljudskim pravima. Kad je riječ o učinkovitosti ove teme, to je potpuno bezumno. E, ako pogledate rezultate istraživanja u Njemačkoj, vidjet ćete da doista nismo ovom mjerom nikakve nikakva kaznena djela e, uspjeli spriječiti. I pogledajte presudu suda. E, sud kritizira čitav niz načela, prije svega masivni, masivno prikupljanje podataka podataka koji se prikupljaju o svim ljudima. E, zatim osjetljivi podatki postoji i opasnost od nezakonitog pristupa tim podacima. Dakako, ovo je primjenjivo i na SWIFT, i na PNR, i na čitav niz domaćih zakona, recimo u Švedskoj. Doista potičemo komisiju da razmotri ovu situaciju i da se pobrine da se ukinu svi zakoni koji bi mogli biti e, nezakoniti odnosno koji bi mogli ne biti u skladu sa ovim e, sa ovom presudom. Stoga vas molim u kojem vremenskom roku to mislite obaviti. Hvala, gospodin Murphy. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Mislim da se ova odluka nije mogla pojaviti u boljem trenutku. Sada imamo svijest, sve veću svijest diljem svijeta o tome da nadzor nad ljudima je u strahovitom porastu i e, zahvaljujući herojskom djelovanju Edwarda Snowdena svi smo shvatili što se sve radi pod izlikom borbe protiv terorizma. E, reakcije nekih članova su vrlo ironične jer upravo su e, njihovi klubovi zastupnika dopustili da se ovaj propis donese prije osam godina, a sada govore da je ova odluka suda dobra, dobrodošla i tako dalje. Prisjetimo se što smo imali Dakle, imali smo zapravo velikog brata, e, pružatelji internetskih usluga, telefonske tvrtke, mogli su naprosto pratiti i čuvati dvije godine informacije o telefonskim pozivima, elektroničkoj pošti i svim drugim komunikacijama. Dakle, diljem Europe, e, a uključujući i u Irskoj, neki su ljudi e, podizali tužbe, postavljali pitanja vezane uz zakonodavstvo vezano uz zadržavanje podataka i moramo im biti zahvalni na tome. No nismo još gotovi s ovim pitanjem. Naime, sve države koje su donijele domačke e, zakone e, sada bi trebale to izmijeniti i ako se komisija ne pobrine da oni to izmijene, onda treba podnijeti tužbe kako bi se pokazalo da ti zakoni nisu e, srazmjerni. Čuli smo neke komentare glasnogovornika komisije i e, pučana i ti su doista komentari vrlo zabrinjavajući. Komisija je rekla da se zalažu za e, borbu protiv kriminala i terorizma. Ne znam kakve to ima veze sa, ovim, e, sa ovom ovdje presudom. Hoćete li molim vas prestati koristiti terorizam kao izgovor što narušavate privatnost ljudi? Hvala Gospodin Hvala predsjedniče. Ova presuda Europskog suda je vrlo važan akt zakonodavstva. E, e, e, to je, će dovesti do prekretnice u, u Europi. Zaštita privatnih podataka je zaštita toga je povijesni trenutak E, zadržavanje podataka e, je nepreporcionalno i e, ne dovodi do veće sigurnosti u Europi. Stalni osjećaj nadzora dovodi do osjećaja nesigurnosti kod europskih građana. Stoga to nije spojivo sa europskim pravom Eh, načela eh, potrebe, eh, proporcionalnosti i primjerenosti. Ta načela trebaju biti poštivana i to moramo uzeti ozbiljno. Što se tiče sa ova presuda znači da se to mora uzeti u obzir, provesti, trebamo stvoriti okvir za bolje mjere koje su proporcionalne i opravdane. Ovdje moramo e, u prvom e, e, redu uzeti u obzir zabrinutost europskih građana. Zakonodavstvo mora također poštivati direktivu o zaštiti privatnosti E, i e, također treba provjeriti i usklađenost nacionalnih zakona sa europskim zakonima. Europski e, građani se moraju moći pozvati na europsko pravo. Vrijeme paušalnih ocjena mislim da je sada prošlo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Kirš dame i gospodo. E, ovdje se mogu milijuni podataka zadržavati i e, skladištiti. E, telefonski razgovori, SMS poruke i tako dalje. To sada dolazi kraju. Time smo ovom presudom stali na kraj. Moram jasno reći ja potičem komisiju, pozivam komisiju da se ispriča kod europskih građana jer je e, godinama njuškala e, tamo gdje to nije bilo opravdano. Ono što je još više e, šokantno da tinta na ovoj presudi još nije ni suha a gospodin Weber već kaže da trebamo novu direktivu o skladištenju podataka. To ne može biti. Gospodine Weber, ne možete nas više zastrašivati e, kriminalom i terorom. Sabine Leutner eh, Schneinberg je sprečila da se skladištenje podataka uvede u Njemačkoj, a policija je divno radila. Eh, eh, policiji ne možemo podmetati da treba zadržavanje podataka da bi štitala građane. Ne trebamo skladištenje podataka ni u Europi ni u zemljama članicama Gospođa Sipel ima riječ dvije minute. Europski sud je europsku e, direktivu o e, skladištenju podataka doveo u pitanje. Da, treba štitati europske građane, ali sloboda i temeljna prava su apsolutni. E, ne radi se samo o rokovima skladištenjima E, sud je jasno rekao da nije opravdano e, skladištati podatke svih građana. Time se štite, e, štite temeljna prava i to mora biti središte novih odluka. Tu ostaje samo još jedno pitanje, da li će komisija dati novi prijedlog ili će E, skladištenje podataka otpasti. U prvom redu imamo sada jedno drugo pitanje. Ako Europska direktiva nije u skladu sa e, poveljom o temeljnim prava, e, nije li to onda jednako važno i za pravo država članica? i to se naravno tiče i za ostalo prikupljanje podataka SWIFT, podaci o učestalosti putovanja i tako dalje. E, mi vidimo da se e, korištenje podataka uopće više ne može kontrolirati a time e, naravno kršimo e, prava građana koja bismo trebali štititi. Sada se moramo osjetiti naših e, zajedničih vrijednosti, načela demokracije i pravne države. Ovdje trebamo novi početak za Europu. Hvala. Hvala lijepa. A sada imamo gospođu Gomeš, ona nije ovdje. A sada ćemo početi sa Catch the Eye. Gospodin Tarabella je prvi govornik. Madame la commissaire, monsieur le président, dans son arrêt, la Cour de justice a indiqué e, e, sud je e, presudio da zadržavanje podataka krši temeljna prava kao i krši privatnost građana. Ja dijelim to mišljeno Eh, imali smo jednu direktivu koja je bila neprihvatilja. Eh, mislim da eh, s druge strane SWIFT i tako dalje su već omogućavali prikupljanje podataka koje je kršilo ljudska temeljna prava. Sada se možemo okrenuti jednom novom razdoblju E, moramo također pregovarati sa Sjedinjenim državama. E, Europski sud nas podsjeća da e, je privatnost jedno od temeljnih prava, a to misli i milijuni europskih građana. Sljedeći govornik je gospodin Engström. Hvala vam gospodine predsjedniče. Sud Europske unije uzeo u obzir činjenicu da je ova direktiva nezakonita, da predstavlja kršenje ljudskih prava i stoga ju je proglasio ništavnom. No naravno postoji mnogo nacionalnih zakona, to su provedbeni zakoni kojima se provodi ova direktiva i ti zakoni i dalje su na snazi. E, povjerenice Malstrom, vaša je odgovornost da se pobrinete da države članice e, poštuju ovu presudu i poštuju ljudska prava. Pa me zanima što namjeravate točno učiniti kako biste se pobrinuli da države članice što prije ukinu svoje nacionalne zakone o zadržavanju podataka. Recimo naša zemlja, Švedska, što će komisija učiniti da države članice što je prije moguće ukinu te propise. Zatim sporazum SWIFT, sporazum SWIFT eh, koji se tiče istih onih načela o kojima ovdje govori Europski sud. Riječ je tu o masovnom pohranjivanju podataka o ljudima koji ništa krivo nisu učinili. Eh, nekoliko sam puta tražio povjerenicu da e, ukine taj sporazum sa SAD-om. Hvala. Hvala. I sada gospođa Gomeš imate minutu. Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedniče, ispričavam se, nisam bila spremna uzeti riječ kada je na meni bio red. Ova odluka suda nema učinke ne samo na ovu direktivu, već i na nacionalne propise. Nadam se da će komisija reagirati kako bi se svi ti nacionalni propisi povukli. I jako je važno da nacionalni zakoni budu u skladu s načelom zaštite podataka. To naravno isto vrijedi za SWIFT, a i za pregovore sa SAD-om o zaštiti osobnih podataka. SAD također mora zajamčiti pravo na žalbu te na administrativnu žalbu europskim građanima, upravo kao što vrijedi za europske građane na europskom teritoriju. Hvala vam lijepo, povjerenice Malštrom, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, hvala vam na ovoj raspravi. Kao što sam u početku rekla, komisija pozdravlja ovu presudu suda jer je u njoj sadržana kritika koju smo i mi sami imali u našoj vlasti toj procjeni koju smo napravili prije nekoliko godina. Naravno sa pravnim stručnjacima moramo e, ja, detaljno analizirati ovu presudu, no nekoliko stvari je već sada jasno. Kao prvo Prvo, kao što ste svi rekli, e, ova direktiva odmah je proglašena nevaljanom. To znači da se sada vraćamo u situaciju prije nego što je ta direktiva donesena 2006. godine i komisija je zato podnijela odgovarajuće korake da povuče svoju tužbu protiv Njemačke, a e, kazna koju je platila Švedska biti će joj vraćena. E, također, ova presuda ne odnosi se izravno na države članice. Svaka država članica mora sama za sebe procijeniti je li potrebno mijenjati nacionalno zakonodavstvo i to je stvar koja je pod nacionalnom nadležnošću. Oni moraju provjeriti poštuju li njihovi zakoni temeljna prava. E, postavila su se pitanja vezana uz e, sporazume TFT i PNR. Naravno, procjenjujemo to stanje, no čini se da u tim Sporazum postoje odgovarajući mehanizmi za zaštitu i e, provedbu tih sporazuma redovito provjeravaju naši stručnjaci za zaštitu podataka pa zato mislimo da e, ti sporazumi nisu ugroženi ovom presudom ali kao što sam rekla to ćemo još razmotriti. E, Potom ova dva pitanja nisu usporediva. Dakle, prijedlog direktive o UPNR-u e, odnosi se na ova pitanja, ali on taj prijedlog, odnosno ta direktiva bi e, direktno regulirala pristup informacijama, odnosno podacima i ti podaci koristili bi se samo u slučaju borbe protiv terorizma i e, ozbiljnog kriminala i u direktivu su ugraženi svi mehanizmi zaštite koji su potrebni kako bi se ti podaci na odgovarajući način čuvali. Mi ćemo na prijedlogu te direktive raditi zajedno s vama, odnosno sa sljedećim sazivom e, parlamenta i vidjet ćemo možemo li dodatno ojačati mehanizme zaštite. Nedavno je Europska agencija za zaštitu ljudskih prava također e, objavila jedan dokument koji služi kao dodatno nadahnuće. E, gospodine Weber, mi ne možemo reagirati u roku od nekoliko dana, potrebno je temeljno, e, temeljito analizirati ovu presudu ako budemo iznijeli novi prijedlog, on će svakako uzeti u obzir presudu suda, ali i reformu zaštite podataka koja je trenutačno u tijeku. Možda se sjećate da smo prije nekoliko tjedana razgovarali o programu nakon Štokholma i u tom dokumentu smo rekli da ćemo napraviti reviziju direktive o, o čuvanju podataka. Naravno, to je bilo rečeno prije ove presude Europskoga suda. Ako iznesemo novi prijedlog, kao što kažem ako, o nekoj novoj vrsti direktive o zadržavanju podataka, to ćemo naravno raditi u normalnom zakonodavnom postupku, odnosno uz puno sudjelovanje Europskog parlamenta kako bismo zajamčili kvalitetu tog propisa, a naravno sada je prerano pre rano da bilo što takvo najavljujem. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala vam povjerenice. Ovime zaključujem raspravu o ovoj temi. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava potpredsjednika komisije, odnosno visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku eh, na temu vjerskih sloboda i kulturne raznolikosti.